i da s obzirom na broj javljanja za riječ ne možemo raditi dalje od 14.45. Dakle, sva obrazloženja glasanja moraju se dovršiti do 14.45, a oni koji ne budu mogli obrazlagati moći će to učiniti sutra, nakon sutrašnjeg glasanja i obrazloženja glasanja ili u protivnom pismenim putem. cominciamo dalla relazione gabriel mato parola all'onorevole corbett per un izvješće gabriela mate javlja se kolega corbett ima jednu minutu. da gospodine predsjedavajući mi smo o ovome raspravljali jučer i tijekom te rasprave gospodin farage rekao nešto što nema nikakve veze s ovim izvješćem ali što se tiče mjera za za brancini, za zaštitu brancina. I zatim je slijedio val napada na Europsku komisiju. A ja sam pretpostavila netko tko je već toliko dugo zastupnik u Europskom parlamentu da zna kako se donose odluke u Europskoj uniji. Komisija je samo izdala prijedlog o tome, a izabrani ministri nacionalnih vlada u državama članicama su oni koji su donijeli odluku na koju se taj zastupnik osvrnuo, uključujući i britanski ministar gospodin, George Justus. Ali umjesto da usmjeri vatru na one koji su odgovorni za tu odluku, on je to izokrenuo i pretvorio napad na Europsku uniju, te je time pokazao ili svoje neznanje ili svoj cinizam u, tom pokušaju da to iskoristi kao argument u budućem britanskom referendumu i to je doista žalostan način postupanja. Hvala vam lijepa.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 govoriti, budući da drugi ne pokazuju poštovanje prema onima koji žele govoriti. Što se tiče ovog izvješća, njega smo usvojili, odgodili smo rezoluciju i želim reći da kvota za plavopernu tunu nije dovoljno dobra, jer posao koji svakodnevno obavljaju ribari ovisi o tome što mi ovdje odlučujemo. Naravno da se mi zalažemo za kvotu, mislim ovdje govorimo o plavoperanoj tuni, ali zapravo smo mogli isto tako govoriti o bilo kojoj drugoj vrsti ribe. To se uvijek koristi kao izgovor. Nije ovaj način na koji postupamo prema ribarstvu iskren. Uvijek iznova se koristi velika riječ suverenosti, ali zapravo time uopće ne podržavamo građane. ovdje se nije izrazio neki stav koji bi doista održavao na pravi način vrijednost naših ribara, zbog toga sam se i javila. Dobro, sada će se ovo izvješće ponovno provjeriti, mi ćemo se svi, time baviti i to je dobro, ali činjenica je da e, ribari koji love perenu tunu u Sredozemnom moru, da bi trebali dobiti kvotu koja odgovara njihovom pravu. Hvala vam, gospodin Mamikins. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nacrt rezolucije je imao kao cilj da se poboljša učinkovita provedba zajedničke ribolovne politike kada se radi o plavoperenoj tuni u Istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Tradicionalni ribolov koristi razne vrste tradicionalnih eh, ribarskih alata i oni su, ti ribari su suočeni s nizom poteškoća. Ne bismo trebali ugroziti ravnotežu između ekonomskih čimbenika i sigurnosti ribolova, a i neželjen ulov je također jedan faktor kojom se trebamo obračunati. Ovaj novi prijedlog bi također trebao postati još jedan novi element racionalizacije ribolovne politike i ja mislim da smo tu na pravom putu. Hvala. Zastupnik Hanan. Hvala vam gospodine zamjeniče predsjednika. Uvijek ima smisla procijeniti neku organizaciju na temelju uspjeha. Imali smo predsjednika komisije koji je došao pred nama i koji je rekao kako e, se Europska unija treba proširiti, treba imati zajedničku podroznu politiku, zajednu vojnu politiku. Zapravo prvo pitanje koje se trebamo postaviti prije nego što krenemo u tom smjeru je to kako, kakve rezultate smo postigli u onim područjima gdje već imamo zakonodavne odluke. Ribolovna politika je pokrenuta 1982. godine. Pogledajmo rezultate, pogledajmo kako su se kretali stokovi od jednom bogatih mora na sjevernom dijelu Europe vidimo da sada se moramo sve više udaljavati kako bismo lovili ribu i time se zapravo širi ekološka katastrofa i nemamo taj obnovljiv izvor. Postoji li išta tu gdje piše da bi te tu istu instituciju koja postiže takve rezultate trebali staviti kao e, vodeće osobe u nekoj drugoj politici, primjerice vojnoj politici. Zastupnik Wolf ima riječ. Gospodine predsjedavajući. Jedan jedini čovjek, povjenik Smalte, je uveo danas uredbu, ne direktivu, pravilo koje će se odnositi na 800 tisuća ribara u jednom kraljestvu, amaterskih ribara. To su osobe koji se provode svoje slobodno vrijeme ribolovom i sada jedan, jedna osoba koju nisu izabrali, koju nitko u Europi nije izabrao, eh, im nameće da, mogu, da smiju loviti samo jednu ribu. Ovoj Europskoj uniji nije stalo do demokracije, nije stalo do snaga građana, već samo o tome što elite smatraju da je najbolje za njih. Abraham Lincoln jednom rekao da niti jedan čovjek nije dovoljno dobar da vlada bez eh, pristanka ostalih kada bi samo Europska unija razumjela to načelo da je vlada nešto što je za ljude i što je proizašlo iz ljudi, a što nije samo sebi svrhi, svrhi i samo za njih. Evo kako bismo svi bili jasni. Danas je parlament glasao, a uredbu je predstavila komisija vijeću i parlamentu. Molim vas, gospodine, da me saslušate. Htio sam vas jednostavno podsjetiti na nešto. Htio sam vas podsjetiti na činjenicu da je Europski parlament izglasao uredbu. Uredba nije nešto što nameće povjerenik, već nešto o čemu glasa kako parlament, tako i vijeće kako bih vas jednostavno obavijestio kako to stoji s pravnog stanovišta. Sada prelazimo na izvješće Langen. Zastupnik Korbet se javio za riječ. Ovo izvješće pokriva čitav niz e, pitanja vezano s tržišno natjecanje i politiku tržišnog natjecanja i to u najširem smislu. Naravno, postoji jedna tema koja je trenutno jako aktualna, a to je konkurentnost naše čelične industrije vezano uz ono što se čini da Kina čini kao dumping u proizvodnji. To je naravno vezano uz tržišno natjecanje, ali isto tako i samu trgovinu. Europska komisija je prije nekoliko vremena predložila da trebamo pojačati naše obrambene mehanizme kada smo suočeni s takvom situacijom. Ali koja je jedna od država koja blokira to vijeću, koja to pokušava spriječiti i odugovačiti, to je ujedino kraljevstvo. Britanska konzervativna vlada je jedna od krivaca za tu situaciju gdje nismo uspjeli ojačati e, našu prednost kada, se, kada smo suočeni s takvim situacijama. A u okviru e, ugovora o tržišnom natjecanju vlade su se mogle dogoditi, ali to nisu uspjeli postići i čini se da neki onda uvijek iznova posežu za time da okrivljavaju Brisel. Molim vas da se pridržavate dodijeljenog vam vremena. Kao što sam vam ranije rekao, jako velik broj kolega se javio za riječ, a možemo raditi maksimalno do 14.45 jer u 15 sati nastavlja se sa raspravom. Prema tome, što kraće govorite, to će kolege imati više vremena. Gospođa Morvaj. Hvala vam. Ja sam glasala protiv ovog izvješća. U nekim postkomunističkim državama je posebice točka C bila vrlo važna politika tržišnog natjecanja je jedan od instrumenta za sprečavanje demokracije zato što se sprečava stvaranje financijske moći u ruku samo nekoliko izabranih ljudi. tu se suprostavljamo feudalnim snagama koje vladaju u političkoj i gospodarskoj sferi koji dijele europski novac svojim prijateljima. To je protivno današnjem konceptu demokracije gdje imamo politiku tržišnog natjecanja koja bi trebala svim poduzećima pružati jednake uvjete neovisno o tome tko je čiji prijatelj. Hvala. Zastupnik Mamikins. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Politika tržišnog natjecanja je jedan, jedna od odlučujućih politika i aktivnost Europske unije koja utječe na ekonomski razvoj Europske unije, ali i na socijalni razvoj i na međunarodnu situaciju. Treba pronaći ravnotežu među interesima korisnika s jedne strane i dionika koji se tržišno natječu s druge strane. To je cilj s kojim je zađeno to izvješće i prije svega upućeno Europskoj komisiji. Potrebna nam je socijalna kohezija, a isto tako moramo poboljšati i nacionalne politike vezano uz oprezivanje poduzeća. Također se trebamo boriti protiv monopola, sve je to navedeno u ovom izvješću i ja to pozdravljam. Politika tržišnog natjecanja bi trebala biti takva da se pobinemo za interne interese naših korisnika, ali i da naš, naša, naši globalni odnosi od toga ne pate. Hvala. Gospođa Makovej. Hvala vam lijepa. Ja sam glasovala drugačije od ostatka mog kluba zastupnika, zato što ja mislim da jedinstveno europsko tržište pati od odljeva poreza, porezne oaze, porezna utaja i druge prakse nastoje tisuću milijardi eura godišnje. To je nešto u čega pate europski građani. Ne možemo govoriti o konkurentnosti kada postoje poduzeća koje plaćaju svoje poreze i druga koja to ne čine. Ne bismo trebali e, omogućiti državama da, e, društvenim poduzećima da proslijede svoju dobit u porezne oaze. Trebaju plaćati porez tamo gdje je stvorena dobit kako bi se oporezivanje odvijalo na korektan način. Poduzeća koja svoja sjedišta imaju u poreznim oazama ne bi trebala sudjelovati na tržištu javnih usluga. Trebamo imati zajedničku bazu podataka sa informacijama o svim poduzećima u EU kako bismo ih sve prisilili da plaćaju poreze tamo gdje stvaraju svoju dobit. Hvala vam, zastupnik Kelly. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Naravno, ja sam glasovao za ovo izvješće. Tu imam mnoštvo dobrih preporuka se provedu, će nam pomoći Europske EU da zadržimo radna mjesta i da stvorimo nova radna mjesta. Želim reći nekoliko stvari o nekim od amandmana niti ja, niti nekod od mojih kolega iz naše stranke nije glasovalo sukladno o preporukama, primjerice 76.3 i amandman 89, tu smo se suzdržali zato što se tiču zajedničke konsolidirane porezne osnovice za poduzeća, mi se s time ne slažemo Mislimo da je to u nadležnosti isključivo država članica, dakle da donose propise o porezivanju. Isto tako suzdržani smo bili i kod amadmana 81.2 zato što smatramo da tu Europska unija ide još i dalje od inicijative e, međunarodnih organizacija. Jako mi se svidio bila preporuka o poljoprivrednicima i o dobiti poljoprivrednika. Hvala vam. Zastupnik Hanan. IMF. Hvala vam. Prema IMF-u ukupni udio e, svjetskog BDP-a koji odnosi na 28 članica Europske unije pao je sa 30% 80. na 23% 2015 što je dovelo do tog znatnog opadanja? Ne možemo samo reći da je to razvoj zemalja u razvoju koja hvata korak s nama. Do slipnog nečega nije došlo niti u drugim naprednim gospodarstvima Sjeverne Amerike, Australije ili drugdje. Problem je pretjerana regulativa. I ne govorim samo o direktivama poput direktive riči drugima koji uništavaju radna mjesta ili koje se bave poraznim usklađivanjem. Ovdje govorimo o institucionaliziranom korporativnom lobiranju koje postavlja pravila na takav način koji stvara povoljnu situaciju za mega nacionalne bankovne i druge organizacije, a istiskuje male konkurentne poduzetnike i zapravo ih dovodi do nužnosti da se presele odavde ukoliko žele uspjeti. Europska unija je dakle osuđena na nastavak ovakvog istog polaganog opadanja. Zastupnica McGinnis. Zahvaljujem, pozdravljam ovo izvješće. Podržala sam ga i osobito valja spomenuti da je parlament podržao stavke 0405 05, i 1.06 i izvijestiti kao izvestiteljica o nepoštenim praksama u lancu opskrbe hranom, mislim da će to se uplitati u naš rad na unutarnjem tržištu, imajući u vidu prijedloge s kojima bismo mogli rešiti problem nepoštene trgovinske prakse i sagledati mogućnost toga da li su oni, e, da li se protive konkurentnosti i slobodnom tržišnom natjecanju. Zastupnica i Glasila sam protiv ovog izvješća, iako se slažem sa autorima da kao zakonodavci imamo obavezu promicanja gospodarskog okruženja koje je konkurentno. No, to bi trebalo omogućiti našim poslovnim zajednicama diljem Europe da stupe na nova tržišta, da se smanje prepreke između gospodarstava i pozbavilo bi se sa pitanjem državnih pomoći. U Irskoj industrija već godinama pati zbog istrage Europske komisije o izuzecima od naknada koje Velika Britanija daje malim poduzetnicima. Europska komisija je presudila da je većina ovih potpora bila zakonodavna, ali odlučeno je da se retrospektivno prikupe naknade deset godina natrag od onih koji su radili na korištenju plina iz škriljevca, odnosno mogućnost toga prijeti poduzetnicima. Dakle, naša zemlja od pati zbog toga, a postoji mogućnost da mali poduzetnici u mojoj regiji jednostavno ostanu bez posla. Važno je imati na umu da su ova poduzeća u dobroj vjeri postupala i e, da je do ove situacije došlo zbog nečega što je bilo van njihovih, e, njihovog nadzora. Dakle, važno je da do tako nečega nikada više ne dođe i da poduzeće i dalje mogu nastaviti raditi u dobroj mjeri. Zastupnica Harkin. Hvala vam. Izvješće sadrži mnogo pozitivnih prijedloga koje uključuju pitanje državne potpore u financijskom sektoru, što može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. Slažem se sa izjavom iz izvješća koja kaže da moramo imati na umu da se pobrinemo da regulativa ne naruši konkurenciju e, i ide na ruku velikim bankama. U Irskoj od početka siječnja imamo situaciju u kojoj se nameću ograničenja štednji u e, štednjim zadrugama. Dakle, tu se ne radi o profitnim institucijama i nametnula se granica od 100.000 eura za one koje žele ulagati takve štedionice. Učinak toga mislim da će biti da se zamrzne rad ovih poduzeća i da se ograniči njihova mogućnost da pošteno konkuriraju na tržištu. To mislim da se protivi slobodnom natjecanju i takva regulativa je u suprotnosti postojećoj. Podržavam ovo i pozivam na aktivnost u lancu opskrbe prehrambenim proizvodima zbog šteta koja se nanosi potrošačima i malim proizvođačima. Zastupnik Wolf. Hvala vam, Wilton Freeman jednim rekao da su najveći napreti civilizacije, da li u arhitekturi, slikarstvu, znanosti, književnosti, industrije ili poljoprivredi, e, uvijek dolazili van centraliziranih vlada. A ovdje sjedimo upravo u samom epicentru Europske unije, centralizirane vlasti. Centralizirane u obliku vijeća i to centralizirane isto tako strane neodabranih e, zaposlenika u komisiji. Europska unija i njena centralizirana valuta je euro, a isto tako možemo vidjeti štetu u eurozoni i nezaposlenost koju stvara osobito među mladima. Centralizirana su i pravila i vidimo kako to utječe na trgovinu Europske unije. Ono što moramo naučiti iz ovoga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 Dialog je tema ovog izvješća i nisam mogla glasati za njega jer nije se zapravo bavilo vrijednostima i više se bavilo pitanjima o kojima nema, u kojima nema mjesta dijalogu. Kako možemo govoriti o međukulturnom dijalogu ako se mm, događa da europske e, žene slave novu godinu na ulicama Europe na javnim prostorima? Dakle, to nije nešto čime se bavimo unutar međukulturnog dijaloga. Tu se ne radi o tome mogu li europske žene putovati vlakom bez muške pratnje, ne radi se o tome da li europske žene mogu sigurno ići na bazene. To nije nešto o čemu se raspravlja pod međukulturnim dijalogom. To su jednostavno natuđiva prava u Europi, prava na jednakost, na dostojanstvo. I oni koji dovode u pitanje ta prava trebali bi biti stavljeni u zatvor ili poslani nazad odakle su i došli. Hvala. Zastupnica Mici. Hvala vam. Kada je Jean Monnet radio na Europskoj uniji, rekao je da, da sve mora ispočetka učiniti da bi započeo sa kulturom i obrazovanjem. Važno je da budući naraštaji budu sačinjeni od odgovornih pripadnika društva koji potištuju raznolikost. Naraštaja koje se bore poput fenomena poput radikalizacije, rasizma, ksenofobije i drugih. Zbog toga čestitam izvjestitelji i glasala sam za postignite rezultate. Sretna sam što mogu vidjeti da je moja zamisao također prihvaćena kako bi se e, djecu moglo od najmlađe dobi izložiti drugim kulturama kako bi im se pomoglo steći osnovne životne vještine i ono što im je potrebno za osoban razvoj, radno mjesto u budućnosti i aktivno građanstvo u Europskoj uniji. E, obrazovanje o građanstvu treba početi vrlo rano i zbog toga bi školski odgoj treba uključivati posjete drugim državama članicama kako bi djeca u mladoj dobi bila izložena i počela cijeniti raznolikost europske povijesti, kultura i jezika. Sigurno sam da bi to e, omogućilo stvaranje boljih vođa budućnosti i osjećaj poštivanja temeljnih europskih vrijednosti. Zastupnik Mamikins. Hvala. Kulturna raznolikost sastavni je dio našeg svijeta i zbog toga je interkulturalni dijalog ima za cilj međusobno razumijevanje i prati obrazovanje. To je vrlo važno e, u našem društvu i ne može se ignorirati. Postoje negativni stereotipi i važno je podržati preobrazbu obrazovnih sustava zbog toga što kad kada ovi sustavi nisu dovoljno učinkoviti u nekim državama članicama. Trebali bismo dakle imati na umu očuvanje kulturnog identiteta u, na transnacionalnoj razini. To nije samo važno, to je doista ključno. Isto tako, važno je prilagoditi i izmijeniti ova načela imajući na umu budućnost kako bismo se pobrinuli da imamo funkcionalna društva i očuvali svoje vrijednosti. Zastupnik Šogor. kulturna raznolikost i dijalog između kultura uvijek je postojao u Europi, to nije nešto što se pojavilo s ovim posljednjim valom migracija. Naše države članice također su raznolike zbog povijesnih događaja. zajednice žive jedno uz drugu, a interkulturalni dijalog nije samo važan u kontekstu migracija, već je važan i zbog brige za potrebe autohtonih manjina. Ovo izvješće naglašava da je interkulturalni dijalog dvosmjerna ulica koja je na korist svih stranaka. Nažalost, neke države članice ne pridaju dovoljno pažnje eh, legitimnim žalbama manjina. Moramo jasno reći da je interkulturalni dijalog nešto što ne funkcionira i zbog toga se manjine okreću Europskoj uniji tražeći pomoć. Nadamo se da će u budućnosti postojati veća otvorenost europskih institucija u tom smjeru. Zastupnica Petir gospodine predsjednie podržala sam ovo izvješće jer interkulturalni međureligijski dijalog smatram ključem za razumijevanje i poštivanje razliitosti te postizanje i očuvanje mira. Nažalost, taj je dijalog u današnjem svijetu uvelike izostao a i mi u europi često zaboravljamo na kojim je temeljima i vrijednostima izgrađena naša kultura i cijelo naše društvo stoga mi je posebno drago da se u izvješću ističe važna uloga obitelji u očuvanju kulturnog identiteta tradicije i vrijednosti te da ono posebno naglašava da učenje o vlastitoj kulturi počinje u obitelji. obitelj je stup našeg društva i moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo je zaštitili kao i vrijednosti kojima u njoj učimo našu djecu. ako uspijemo u očuvanju obitelji ne moramo strahovati da će naša kultura biti ugrožena jer ćemo odgojiti djecu koja će voljeti svoje i poštivati tuđe a to je prvi i najvažniji korak u izgradnji mira. Jer obrazovanje i bolje poznavanje vrijednosti drugih temeljnih vrijednosti Europske unije e, su uključene u petom članku koji se bavi e, temeljnim pravima. To su dakle vrijednosti koje moramo zaštititi i kojima moramo podučiti druga društva koja još uvijek nemaju takve vrijednosti. Međukulturni dijalog mislim da bi bio doveden pitanje bilo bi opasno pokušati zamijeniti naše vrijednosti, naše korijene takozvanom vrijednošću multikulturalizma. One države članice koje nisu došle još do te razine razvoja zapravo se krive da nemaju dovoljno pozitivan pristup, što mislim da nije na mjestu. Hvala. Zastupnica doc Zahvaljujem. Kao zastupnice Sjeverne Irske prepoznajem u potpunosti transformaciju do koje može doći, osobito ako mladi e, zbog pozitivnog angažmana sa onima koji su različitog porijekla e, zajednički i rade U svjetlu trendova radikalizacije i terorističkih napada u Europi u potpunosti podržavamo odgovarajuće mjere koje rade na eh, borbi protiv razdora i netolerancije koja nam prijeti. Važno je da nacionalne vlade imaju prvenstvenu ulogu u tome a ovo izvješće pokušava e, baviti se obrazovanjem i želi uskladiti zakonodavstvo koje se bavi kulturnim izričajima i kulturnom baštinom. No to su pitanja o kojima treba odlučiti soverene vlade, a ne Europski parlament. Da e, razdiobe u društvu također traže rješenja koje proizlaze iz društva. I to je nešto što federalisti u ovom domu e, trebaju neprestano imati na umu. Hvala. Izvješće Balc, gospođa Morva ima riječ. Zahvaljujem. Ja nisam mogla glasati za ovu uredbu o financijskim uslugama jer se ona bavi stvarima iz prošlosti koje bi bile važne da se u Mađarskoj moglo spriječiti hipotekarnu krizu. Pravilno pruženje informacija ljudima je jedna je stvari koja bi tu mogla promijeniti situaciju. Moramo se baviti isto tako i pitanjima bankarskog nadzora, odgovarajućeg bankarskog nadzora, a ovo pitanje sam već i uputila povjereniku tijekom rasprave. Dakle, što Europa planira učiniti sa svima koji imaju hipotekarne kredite u stranim valutama, no nisam dobila odgovor na to pitanje. Zastupnik Mamikins. Hvala vam, predsjedatelju. Prije deset godina tijekom financijske krize došlo do posljedica koje još uvijek možemo opaziti u Europi i u financijskom području koje je osobito time pogođeno. Ovo je utjecalo na tržište kapitala, na različite financijske usluge. No, još uvijek nismo u potpunosti riješili te probleme. Sve institucije koje su uključene u rad na ovome, uključujući one na nacionalnoj razini, trebale bi bolje surađivati kako bi se provele sve nužne reforme i spriječile moguće buduće krize. Jedan od faktora koji je doveo do krize 2007-2008 bila je neučinkovitost bankarskog sustava i praznine u sistemu nadzora. Zbog toga je ova odluka o kojoj smo danas glasali vrlo važna. Zastupnica Makovej. Financijska kriza je izazvala nužnost da se neke mjere usvoje na europskoj razini a njihova provedba naišla je na raznovrsne poteškoće ovisno o državama članicama. Određene su odredbe bile međusobno suprotne. Ovo se izvješće bavi upravo takvim manjkavostima te predlaže različito reakciju e, s obzirom na to e, kako se trebaju provoditi mjere koje su na brzinu dogo... usvojene za vrijeme financijske krize. Prema tome treba riješiti probleme zbog različite primjene i provedbe tih zakonodavnih okvira. Jednostavno ovako postupiti bilo je nužno. Mjere koje su donesene donesene su za vrijeme financijske krize. U međuvremenu prošlo je nekoliko godina i vidjeli smo kako je e, se razvijela ta financijska kriza. Sada gospodin Kaputo ima riječ. Hvala. E, mnogo toga je se dogodilo po pitanju financijske krize. A sada idemo korak napred ovim izvješćem. Govorimo o financijskim uslugama koje će nam izvjeći da opet dođemo u situaciju u kojoj smo se nalazili 2008. godine. Uvaženi ekonomisti predviđaju da možda dođe do problema u sektoru energetike i kako će možda pasti Shell Oil a mnogi na to ne reagiraju. Ja se slažem s izvjestiteljem koji uočava da u zakonodavstvu nema ujednačenih mjera. Svi moraju raditi na financijskoj stabilnosti, na zaštiti potrošača i na malih i srednjih poduzeća. I zato vidimo da je europski financijski sustav njemu prijeti i Kina i mogući Brexit. Trebamo imati koherentni pristup koji se zasniva na riziku. Gospodin Kelly ima riječ. Hvala. Bio sam prisutan tijekom proteklog saziva oko recesije i posvjedočio sam naporu koji ste vi kao povjerenik i povjerenik nije provodili kako bi uhvatili se u koštac s ovim problemom i proveli zakonodavstvo koje bi se pobrinulo da do ovakvih problema više ne dođe. E, dobro je da sada možemo razmotriti to i vidjeti što se dogodilo te da spriječimo takvu mogućnost događaja u budućnosti. Protekla govornica spomenula je moguće posljedice plina iz škriljevca i njegovog korištenja po europsko gospodarstvo. Iz tog razloga također možemo neprestano biti budni, a ja pozdravljam formiranje bankovne unije i disciplinu koju će to uvesti u bankovni sustav. Dakle, trebamo neprestano biti e, na oprezu zbog budućnosti europskih građana. Hvala. Zastupnik Polčak. Hvala. Podržao sam ovo izvješće na vlastitu inicijativu jer smatram da prikazuje sve temeljne probleme s kojima se suočavamo u području financijskih usluga, europskog tržišta, unije kapitala. Da usporedimo to sa pristupom financiranju i razvoju poduzetništva malih i srednjih novopokrenutih poduzeća u SAD-u, morali bismo postati svjesni činjenice da se radi o jednom vrlo suštinskom problemu i velikoj prepreci u području pružanja usluga u Europskoj uniji. S druge strane imamo investicije i inovacije u Europskoj uniji. Zbog toga sam podržao ovo izvješće i bih vrlo zadovoljan kada bi Europska komisija e, imala to na umu pri sastavljanju budućeg e, zakonodavstva vezanog uz Uniju kapitala. Prelazimo na izvješće Matera. E, sada riječ ima gospođa Malina. Hvala vam. E, žene nisu roba, niti nam itko treba govoriti što da radimo, osobito ne kad govorimo o velikim vladama koje rade na uštrb naših građana. Žene bi trebale moći same odlučiti što žele raditi, žele biti udane, neudane, zaposlene, nezaposlene majke, ne majke, što bilo. Ne postoji nikakvo čarobno rješenje za usklađivanje profesionalnog i privatnog života, niti rješavanje velikog broja pitanja s kojima se žene moraju nositi. Postoje politike koje se bave pitanjem nejednakosti i jaza u plaćama kako bi se uskladio život na poslu i u obitelji. Postoji podrška za žene kako bi ostvarile svoje potencijale. I to sve bi trebale, trebalo biti pravo žena bez obzira na njihove težnje. To ne bi trebalo biti nešto što bi trebalo biti vezano sa ekonomskim ili političkim interesima. Mnoge države članice svojim građanima su otežale život kroz svoje politike i velik broj žena pati bilo u svom odnosu privatnog i profesionalnog života, bilo u prijetnji sve većeg siromaštva. Kad kada osjećamo da se ove politike koriste samo kako bi se pokušalo privremeno riješiti neke probleme. No, takve politike vode neprestano do daljnje nejednakosti što vidimo u svakodnevnom životu. Podrška ženama poduzetnicama je nešto što je u redu, osobito ako žene e, to same odaberu, ali ne bi trebalo biti upotrebljeno da se žene iskorištavaju. Zastupnica Koraca Bild. Hvala vam poduzetništvo žena i jedan potencijal za rast i radna mjesta koji još nije iskorišten. Radi se o osnaživanju, o skupini koja nije ranjiva, već važan dionik u gospodarstvu i velika prednost za naše gospodarstvo. Došao je trenutak da države članice prepoznaju puni potencijal ženskog poduzetništva i da usvoje jasne strategije kako bi uklonile sve oblike diskriminacije i postojeće prepreke, te kako bi olakšale pristup kapitalu, smanjile birokraciju i bilo kakve oblike diskriminacije. Također se moramo boriti protiv stereotipa. Žene se prečesto doživljava kao nedovoljno vjerodostojne, osobito u sektorima poput tehnologije ili inovacije. Dakle, ključno je poboljšati osposobljanje, obrazovanje, razviti kulturu, druge prilike, kako bi žene mogle povjerovati da mogu same uspjeti i pokretale svoja vlastita poduzeća. Također podržavam veći broj e, mreža unutar kojih se žene mogu podržavati, razmjenjivati dobre prakse i učiti jedne od drugih. Države članice također moraju stvoriti preduvjete da e, žene bolje pomire profesionalni i privatni život, no to je nešto čime se treba baviti na nacionalnoj razini. Hvala. Zastupnica Žitnjanska. Hvala vam. Čestitala bih izvjestiteljici na ovom izvješću u kojem govorio preprekama s kojima se žene suočavaju. Uvjerena sam da ženama treba podrška, u njihovom radu, no malo sam opreznije što se tiče načina na koji bismo trebali raditi ovdje u Europskom parlamentu vezano uz predrasude koje postoje. Parlament, nažalost, ne može reći kako bi se trebali poslovi domaćinstva raspodjeljivati ili reći da bi povjerenje žena, da pouzdanje žena poraslo zbog određenih programa. No ono što možemo je ponuditi prilike, veću fleksibilnost ženama, primjerice u obliku pristupa e, ustanovama za dječju skrb ili dobroj profesionalnoj pripremi već u školama. To je nešto što je također potrebno za e, studentice na koje često ne mislimo, buduće E, kuhare, buduće e, medicinske sestre i mnoge druge koji mogu jednom postati vrlo dobri poduzetnici. Zastupnica Klune. E, Rada sam podržala ovo izvješće s obzirom da se bavi ohrabrenjem žena da postanu poduzetnice i da započnu svoja vlastita poduzeća. Ovdje se usredotočujemo na nezaposlenost diljem Europe, osobito na poticanje otvaranja malih i srednjih poduzeća, a žene su doista velik neiskorišten potencijal na koji se moramo sredotočiti i pozabaviti se pitanja koje su izazovi pred njima. Dakle, potrebno je uliti im potrebno pouzdanje da otvaraju sva vlastita poduzeća, dobiti pristup gotovini i drugome. Moramo se dakle pobrinuti da financiranje bude na raspolaganju te da pristup sredstvima bude stavljena na raspolaganje ženama, a što se tiče skrbi za djecu, vlada tu može mnogo učiniti kako bi pomogla ženama. Slažem se sa prethodnim govornicama, Dakle, trebalo bi pustiti obitelji da funkcioniraju same, no zapreke vezane uz fleksibilno radno vrijeme i skrbo djeci je nešto čime se moramo baviti. Hvala. Zastupnica Morvaj. vállalkozás indtásának útjában e, európában. hvala vam postoji velik broj čimbenika koji priječe otvaranje poduzeća ženama i naglasila bih ovdje da se moramo baviti e, i europi i ženskoj ulazi općenito. Dakle, moramo imati na umu i postkomunističke zemlje. Moje zemlje, zemlje, Mađarskoj, ne postoji kapital koji je stavljen na raspolaganju ženama za otvaranje vlastitih poduzeća, čak niti muškarcima. Također imamo i privatizaciju komunističkog kapitala a to je došlo i do zapadnih zemalja sada. Sav taj novac u rukama je ulagača i ne postoji niti jedan program koji bi omogućio e, neke injekcije kapitala za pojedince koji bi tako na pošten način mogli zarađivati za svoj život. Hvala. predsjedavajući, manje od treine samozaposlenih u europskoj uniji su ene a statistike pokazuju da one koje se upuste u poduzetništvo manje riskiraju te su manje sklone širenju posla zbog slabe potpore okoline. dvostruko vei broj žena e, nego muškaraca radi na pola radnog vremena. Najvažniji resursi koje poduzetnice trebaju su lakši pristup financiranju te potpora okoline kako bi to lakše uskladile privatne i poslovne obveze jako sam ponosna to je hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima nacionalnu strategiju i akcijski plan za razvoj enskog poduzetnitva. ovo izvješće poziva na pozitivne promjene u ekonomiji ali i u društvu, stoga ga svesrdno podržavam. jelentés jól rámutat arra hogy ezen a téren van hova fejlődni. úgy vélem dakle imamo dugi još put pred nama osobito zbog tih e, e, niskih brojki koji se odnose na žene. naravno apsolutno je važno ostvariti pravilnu ravnotežu između žena i muškaraca to će naravno doprinijeti poboljšanju situacije e, sveukupno što se tiče obitelji. E, nadalje trebamo promicati poduzetničku kulturu, osobito u onim sektorima u kojima žene imaju sjajne prilike za pronalaženje radnih mjesta, ali i tamo gdje izgleda da nemaju. Moramo postaviti konkretne ciljeve, e, ciljeve koji su postavljeni u strategiji 2020 izuzet su važni, 50% još nismo stvarili žena na tržištu. Hvala predsjedniče. Pravni aspekt nema pravne razlike između muškaraca i žena što se tiče poduzetništva kako bi je i moglo biti, no statistički podaci pokazuju drugačije. E, oko trećine poslovnih ljudi u Europskoj uniji su žene. trebamo reforme, one su izuzetno važne u tom području, tako da možemo izjednačiti stvarne okolnosti e, između ta dva spola. E, brojke koje govore o broju žena u upravnim odborima trgovačkih društava e, moraju biti nešto o čemu ćemo e, govoriti. Potrebna nam je društvena jednakost, ali potrebno je također uzeti u obzir i kvalitete. E, trebamo profesionalce i samo profesionalci trebaju dobivati takva mjesta. Kelly. Hvala predsjedniče. Još jednom e, želim reći da je ova tema koju pratim godinama. Kad sam na početku vidio brojke u odnosu na muške, ženske poduzetnike, bio sam jako iznenađen sa tim e, e, e, nerazmjerom. Kolege su ukazale na neke razloge, ja sam se pitao koji su ti razlozi. Jedan od njih je povjerenje. Mislim da je to nešto što se razvilo tijekom godina. Moramo izmijeniti okolnosti, moramo E, ukloniti prepreke kako ih zovu u ovom izvješću tako da i muškarci i žene mogu postati poduzetnici na jednakim osnovama. Isto se primjenjuje na pristup financiranju i tu ponovo postoji jedno pojmanje da žene poduzetnici e, ne dobivaju iste prilike za financiranje kad žele započeti posao kao e, njihovi muški kolege. Mislim da se to mijenja, vidimo to, vidim to u Irskoj E, imamo e, puno više žena u poslovnim krugovima i to je važno i to trebamo poticati. Mm, Petir udio žena poduzetnica u ukupnom gospodarstvu republike hrvatske je svega thirty što je neznatno manje od europskog prosjeka od čega twenty three čine ene vlasnice tvrtki a seven žene koje su razvile vlastite obrte ovo je znatno poveanje u odnosu na. two thousand and godinu kada su ene poduzetnice u hrvatskoj inile svega seven svih poduzetnika no ene su sposobne i za puno vie. potencijal enskog poduzetništva je velik no velike su i prepreke s kojima se ene suočavaju u pokuaju pokretanja vlastitog posla. stoga podržavam apele upuene u ovom izvjeu za stvaranje konkretnih strategija koje e omoguiti smanjivanje birokratskog opterećenja pomoći u postupku konsolidacije poduzeća omogućiti pristup kapitalu te uspostaviti dodatne programe obrazovanja. smatram da je nužno osmisliti konkretne mjere koje će ženama omogućiti usklađivanje poslovnih obaveza s obiteljskima što će žene ohrabriti da se upuste u poduzetničku avanturu a da se pritom ne moraju bojati e, da će zanemariti ulogu majke ili obiteljske obaveze. hvala Zastupnik Dobbs. Hvala. Zastupnica Dobbs. Danas e, sam pristupila ovoj raspravi o promicanju ženskog poduzetništva sa jednim novim osjećajem za to što je moguće. U mojoj izbornoj e, jedinici u sjevernoirskoj imamo e, novu e, premijerku. To nije samo prva u Ujedinjenoj kraljevini nego i za moju stranku. To je ogroman korak u pravom smjeru E, Irska, međutim, e, nije uspješna priča za one koji e, zagovaraju promjene zagovaranjem mainstreaminga ili nuđenja ženama prilika. Naša primjerka je primjer za žene koje puno rade i koja je pokazala sposobnost i čeličnu odlučnost da uspije i e, zato autorima ovog izvješća šaljem jasnu poruku da podržavam vaš cilj e, da uklonite sve vrste prepreka e, koje stoje na putu ženama do radnog mjesta i ja želim ukloniti prepreke za žene koje žele imati pristup obrazovanju i izobrazbi ali želim E, dati ženama u društvu mjesto na kojem mogu izraziti svoje poduzetničke vještine ali ne slažem se sa kvotama ili sličnim e, preusmjerenjima e, napretka predsjedavajuća ovo je važno izvješće o ženskom poduzetništvu bilo mi je jako drago što ga mogu podržati kada pogledamo brojke vidimo da samo trideset osam poduzetnika na europskoj razini su žene Mislim da se moramo zapitati što možemo učiniti na europskoj razini da pokušamo podržati žensko poduzetništvo. Jedan od instrumenata koje imamo na e, raspolaganju instrument mikrofinanciranja ali kad pogledamo brojke za prethodne godine vidimo da je omjer žene i muškaraca forty muškaraca sixty forty žena zato moramo više učiniti na europskoj razini i u tom kontekstu rado sam podržala amandman koji poziva komisiju da prati provedbu e, rodnog mainstreaminga i dodjelu e, sredstava europske unije e, mislim da brojke za ovaj instrument za mikrofinanciranje pokazuju da je to potrebno. Isto tako da mislim e, da e, europska mreža za promicanje ženskog poduzetništva pomaže u borbi protiv stereotipa. Drago mi je da je komisija uspostavila jednu online platformu koja će tome pomoći kao i stvaranju e, nacionalnih poslovnih anđela žena i to će isto pomoći. A sada dajemo riječ E, zastupniku koja očito nije u dvorani. Evo sada gospođa Žitnjanska ima riječ. Želim čestitati gospodinu brojeno na ovom izvješću e, koje ima vrlo e, mnogo pozitivnih elemenata, vrlo je poticajno za države članice. Ono što je važno je to da ne zaboravimo jednake eh, prilike u ovom izvješću. Smatramo trebamo tražimo od vlasti da se pobrinu da poštujemo pravila un tako da i ljudima sa invaliditetom pružimo jednake eh, prilike. Eh, govorimo o učenju ali govorimo i o pristupu financiranju e, e, koje bi trebali imati ljudi sa e, invaliditetom to je načelo koje je vrlo važno jer govorimo o fleksibilnosti prema studentima prema učenicima i učenicima studentima trebamo dati priliku da osmisle oblikuju svoj studij tako da mogu studirati ono e, što će ih činiti sretnim cijelog života. drago mi je što mogu podržati ovo izvješće koje se usmjeruje na mlade ljude e, brine se da imaju pravu vještinu za dobivanje radnog mjesta. E, jedan od pet e, e, nezaposlenih je mlada osoba ali to nije novi problem. ninety five godine imali smo preko twenty nezaposlenih mladih prije twenty godina a ako gledamo današnje mlade ljude obrazovaniji su od prethodnih generacija ali još uvijek su suočeni sa nezaposlenošću. E, u ovo izvješće e, se usmjerava na važnost razvoja pravih vještina e, sektor obrazovanja i izobrazbe mora se kretati i raditi u sprezi sa poslodavcima u sprezi s onima kojima su potrebne relevantne vještine a nemaju ih u ovoj kohorti mladih ljudi koji su nezaposleni moramo vratiti model vježbeništva previše se e, oslanjamo na e, poslijediplomske studije na papir na studij koji ne daje praktične vještine trebamo slušati poslodavce e, oni koji su poslodavci i koji pružaju obrazovanje i izobrazbu moraju zajedno raditi kako bi mladi ljudi dobili nužne vještine gospodin Morvai. fél millió ono što čitamo pod e, a i c e, vidimo da 4 do 6 milijuna mladih ljudi u Uniji nemaju posao. Broj mladih ljudi između 15 i 25 godina u Uniji koji su nezaposleni, koji nemaju vještina, veći je od 7 milijuna. 21,4%, stopa je nezaposlenosti mladih ljudi i možemo vidjeti da e, je nezaposlenost osobito pogodila mlade. Ako slušate Angelu Merkel i njene službenike vidjet ćete e, da bismo trebali e, razmisliti da ih pozovemo i da ih zapitamo zašto dozvoljavaju milijunima da dođu iz Azije i Afrike kada u stvari imamo tako veliki problem sa nezaposlenošću naših, naših mladih ljudi. Gospodin Kjučuk, hvala, glasao sam za ovo izuzetno važno izvješće kojemu je cilj baviti se s jednim od najvećih izazova s kojima je suočena Europa. Visoka nezaposlenost mladih, preko 50% u nekim državama članicama znači da naš cilj mora biti opremiti pojedince sa e, nužnim transverzalnim kompetencijama e, to je važno u odgovornom građanstvu e, u sve više raznolikim društvima tržišna razmjena je jako brza ali ona ukazuje koje ćemo buduće vještine trebati a koje nemamo E, mi trebamo e, podržati države članice da poboljšaju svoju suradnju i razmjenu dobrih praksi u području obrazovanja i izobrazbe osobito u provedbi e, učenja uz rad. moramo imati tehničke vještine poduzetnički duh tehničke vještine kompetencije moraju to sve mladi usvojiti tijekom života i ostvariti održiv prijelaz e, sa, e, iz škole na posao. Gospodin Ohri. E, kolege, glasovao sam za ovo izvješće vrlo sam aktivan e, na ovom pitanju aktivno sam ga podržavao nema važnijeg pitanja u ovom trenutku što se tiče stvaranja radnih e, e, mjesta za mlade ljude to je najvažnije pitanje e, u europi sada imamo milijune mladih nezaposlenih ljudi to je apsolutna katastrofa zato je izuzetno važno stvarati radna mjesta ti ljudi ne mogu sanjati mirnu europu bez radnih mjesta ovo konkretno izvješće naglašava koliko je važna odgovornost država članica njihovih vlada ja ne razumijem zašto e, se u Mađarskoj e, e, ostvaruju neki ne ostvaruju neki napreci što se tiče tog pitanja ostvaren je vrlo mali napredak to je teme za vrlo važnu raspravu koju moramo držati. Hvala lijepa predsjedniče. Ima, e, želim vam izložiti dvije brojke koje ukazuju na slabosti koje sada e, postoje što se tiče rješavanja nezaposlenosti mladih. pet milijuna nezaposlenih mladih ljudi u europi dva milijuna slobodnih radnih mjesta. zašto dakle ne ponudimo te vještine mladim ljudima kojima su potrebne da popune ta radna mjesta da odmah mogu dobiti posao. Države članice imaju sredstva na raspolaganju kako bi poboljšale vještine mladih ljudi koji žele ići naprijed, ali isto tako je jasno da u brojnim zemljama E, sada postaje e, norma e, obrazovanje koje ne zadovoljava te kriterije. Dakle, moramo pogurati države članice da povećaju nadzor nad sredstvima, da se razvija obrazovanje, da vodi do pronalaženja radnog mjesta. Moramo brzo djelovati po tom pitanju, moramo promicati mlade poduzetnike kroz program Erasmus i kroz institucije koje već postoje kako bismo promicali i stvarali radna radna mjesta. To je apsolutno važno svim državama članicama i u mojoj, u Grčkoj. Nažalost, e, u mojoj još nisu usvojene nužne mjere. Gospodin Mamekens, hvala predsjedniče. Glasovao sam za izvješće e, svog kolege sa velikim zadovoljstvom jer je jako važno. E, nezaposlenost mladih jedan je od najvećih tereta gospodarstva Europske unije. U slučaju moje zemlje Latvije nezaposlenost mladih postala prava tragedija e, za našu zemlju. Dakle, svaka metoda, svaki pristup koji ga može smanjiti, svaka politika koja može smanjiti nezaposlenost treba biti pozdravljena glavna je stvar prema ovom prijedlogu da se uvode e, vježbeništvo i stažiranje to je veliki teret ne smijemo samo smanjivati nezaposlenost u Latviji nego u cijeloj Europskoj uniji po mom mišljenju to je glavni problem Gospodin Šogor. Hvala. Više od 20% nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji održava e, težinu glavnog izazova u zapošljavanju u našim zemljama, a pokazuje i da ovdje u Europskom parlamentu stalno moramo nastojati da ta pitanja budu na našem dnevnom redu. Ovo izvješće između ostalog s pravom prepoznaje nepostojanje pravih vještina za e, radna mjesta koja postoje kao glavne nedostatke radnih i obrazovnih politika država članica. To je problem koji teško pogađa zemlje u srednjoj i istočnoj Europi. Trebamo se hitno početi baviti sa e, ranim napuštanjem škole osobito e, e, za kategorije e, stanovništva koje su u lošem položaju kao što su to romi. treba se više usmjeriti u europskom semestru u strategijama zapošljavanja zemalja članica na to tako da učenici ostaju u školama budu odgovarajuće pripremljeni za profesionalni život da imaju vještine koje su potrebne na tržištu rada. hvala. gospodin kelly Ponovo sam bio sretan što mogu podržati ovo izvješće. Glasovao sam e, kao i moj klub. E, Očito velika je e, e sramota vidjeti koliko, koliko je mladih nezaposlenih u EU, osobito u mojoj zemlji tijekom gospodarske krize. Vidio sam mlade ljude koji su imali e, e, velike vještine, javljali su se na radna mjesta, išli su na intervjua, dobivali su isto pismo u kojemu je rečeno E, žao mi je što vas moramo obavijestiti da niste ovaj put uspjeli dobiti posao. Pokušajte ponovo sretno i to se e, ponavljalo i ponavljalo mnogim mladim ljudima. Ti mladi ljudi su bili razočarani i kao rezultat toga otišli su i inozemstvo i to je dovelo do odljeva mozgova e, takozvanog u Irskoj. Znam da se sada stvari preokreću. U mojoj zemlji gospodarstvo raste 6% ove godine. E, e, e, nadam se da će se ljudi vratiti, popuniti ta radna mjesta, nadam se da će se isto dogoditi i u drugim zemljama Evropske. Gospodin Hvala. Ja sam glasovao za ovo izvješće. Nezaposlenost mladi je povezana s sa snagom svake pojedine ekonomije u Europskoj uniji. No, s druge strane, ovaj fenomen je tako široko rasprostranjen da moramo imati aktivnu politiku. Te mi je stoga drago što je ovo izvješće usvojeno. Još jedna veza sa e, nezaposlenošću mladih je obrazovanje, osposobljavanje i kako su oni konkurentni na tržištu rada nacionalni obrazovni sustavi nisu dovoljni na globaliziranom tržištu, tako da podržavam e, programe kao što su Erasmus i ja kao sveučilišni profesor znam da ti programi poboljšavaju znanje jezika i druge kompetencije, ali također mladima daju mogućnost e, da sazriju zato što mogu provesti nekoliko godina u inozemstvu. Također mi se sviđa i ovaj novi program Erasmus za mlade poduzetnike. Mislim da je to zaista jedan kvalitetan... Eh, gospođo Petir predsjednie ja sam podrala ovo izvjee jer ono prepoznaje kljune probleme s kojima se danas brojne drave europske unije suoavaju ukljuujui i republiku hrvatsku. naime prema podacima eurostata iz. two thousand and fifteen godine u hrvatskoj je stopa nezaposlenosti meu mladima do twenty five godina u drugom tromjesečju. two thousand and fifteen godine bila čak forty three one to je nažalost stavlja u sam europski vrh vjerujem kako predloženim mjerama stanje u europi možemo poboljšati te pozivam komisiju i nadležna tijela u državama članicama da osmisle programe i projekte koji će mladima pomoći u e, ovladavanju potrebnim znanjima i vještinama kako bi bili konkurentni na tržištu rada u tom pogledu e, pozdravljam poziv na bližu suradnju obrazovnog sektora javnih uprava poduzeća i civilnog društva posebno organizacija mladih. od toga će profitirati mladi ali profitirat će i gospodarski sektor jer će dobiti kvalificiranu radnu snagu za novo otvorena radna mjesta. hvala Drago mi je da je ovdje e, uveden jedan međuresorni pristup zato što također je veoma važno da se naglasi važnost vještina. No tu su i prepreke s kojima se suočavaju mladi ljudi. Oni su raznolike te je stoga važno stvoriti sinergiju između e, društva, poslovnog sektora i države kako bi se poboljšala mogućnost da im se pomogne. Ovo izvješće naglašava da ova mreža treba uključiti i poslovne subjekte, posebno mala i srednja poduzeća, one koji pružaju obrazovanje i državne službe. Jer e, tu se mora uspostaviti veza između privatnog i javnog sektora. Naravno, ovo izvješće se ipak upliče i u nacionalne kompetencije, no e, važnost mladih e, je ono što s pravom naglašavaju autori izvješća. Naglašava se i rad e, ovih dragovoljnih organizacija koje pomažu mladim ljudima, no u Sjevernoj Irskoj se tu suočavamo sa birokratskim zaprekama. Ono što mi se sviđa u ovom izvješću je da imamo neke praktične sugestije na, koje na koji način ćemo pomoći e, s ovim mladim ljudima koji nisu niti u obrazovnom sustavu, niti e, su zaposleni, ima ih 7,5 milijuna. E, imamo problem premalih i prevelikih kvalifikacija i naglašava se važnost uključenja svih aktera, socijalnih partnera, obrazovnog sistema, poslovnog e, svijeta kako bi se omogućilo mladim ljudima da se integriraju na tržište rada. I također imamo i ovu e, drugu šansu za obrazovanje. Izvješće naglašava da trebamo e, uskladiti vještine i radna mjesta, ali holistički pristup obrazovanju je veoma važan. Mislim da e, poslodavce trebamo uključiti u taj dijalog i ta ideja e, mentorstva kako bi se pripremilo mlade ljude na taj prelaz iz škole na radno mjesto je veoma važna. Također se u izvješću e, naglašava važnost kreativne industrije i broja radnih mjesta koji se mogu otvoriti. Prelazimo na izvješće Kalas Gebert. Riječ ima zastupnik Pospišil pane předsedající ja sam s radostí podpořil tuto zprávu. považuji ja sam e, podržao ovo izvješće. Mislim da digitalno jedinstveno tržište je jedno od e, najvažnijih prioriteta e, ovog saziva, posebno ako možemo povećati broj tih transakcija online trgovine, prekogranične posebno, u Schengenskom području nemamo granice, ali na digitalnom tržištu još uvijek te granice postoje, trebamo ih ukloniti. Studije pokazuju da e, kompanije sve više prodaju svoju robu na internetu, ali unutar granica svojih država, a broj prekograničnih transakcija je vrlo malen. U Češkoj 26% malih i srednjih poduzeća prodaju e, na preko interneta, ali mali broj njih to radi preko granice. Moramo se pobrinuti da e, online prodaja bude e, sve lakši i ovaj, ovo izvješće ide u tom smjeru. Gospodin Benito Suluaga. Hvala. E, suzdržao sam se u glasovanju o digitalnom jedinstvenom tržištu. Mada smo za to da se e, jedinstveno tržište e, prilagodi novoj realnosti koja je digitalna, ipak e, mislimo da ovo izvješće nije dovoljno kvalitetno i uglavnom će ići u korist velike korporacija, neobiteljskih firmi i malih i srednjih poduzeća. Trebamo također zajamčiti zaštitu podataka i ići dalje u zaštiti mrežne neutralnosti. Osnovna načela digitalne jednakosti, e, o tome se radi. I internet e, treba biti mjesto za, za demokratsku transformaciju, za komunikaciju, suradnju, e, to smo vidjeli u arapskom proljeću. Internet ne bi smio biti samo nešto što se koristi za potrebe biznisa. Zastupnica Morvaj, hvala. Što se tiče ovog izvješća o digitalnom jedinstvenom tržištu, ja sam glasala za, ali jako sam tužna da samo 4% malih i srednjih poduzeća e, posluju na internetu. I mikropoduzeća također e, su u okviru tih brojki. Dakle, imamo e, obitelji s malom djecom, e, mala, mali obrti ili e, poslovni subjekti gdje ljudi proizvode primjerice marmeladu kod kuće pa to prodaju. No, hoće li oni se moći okoristiti ovim digitalnim tržištem? Zašto se to e, ne e, uzima u obzir. Mogućnost da se ovakvom podrškom pomogne mikropoduzećima. Tu se posebno mora e, obratiti pozornost upravo na mala poduzeća i njihovo mjesto na digitalnom tržištu. I ovdje još jednom mogućnost da te kompanije prodaju i umrežavaju se bi bila zaista odlična, tako da mislim da to trebamo naglasiti. Ne su pridržavati se strogih pravila europskog zakonodavstva poput roka od četrnaest dana za odustajanje od kupovine. to je pošteno prema kupcima jer kupuju na neviđeno ali stvara velike troškove trgovcu. s druge strane više od sixty građana europske unije boji se kupovati online jer nisu sigurni koja su im prava u slučaju problema. prosječnom potrošaču vrlo je teško odrediti ima li online trgovac sjedište u europskoj uniji ili ne. Uvođenjem prepoznatljive oznake kupci će lakše prepoznati kod koga mogu s povjerenjem kupovati a pošteni trgovci će biti privilegirani u srazu s konkurencijom koja se ne pridržava europskih direktiva. pitanje dostave također treba regulirati ona mora biti transparentnija i jeftinija. ne možemo očekivati veliki rast online tržišta dok god kupci se boje da bi umjesto mobitela mogli dobiti ciglu. hvala president unija mora iskoristiti sve pozitivne strane digitalne prodaje digitalne trgovine zato što imamo cijeli niz uh, načina na koje možemo revolucionirati cijelo gospodarstvo i promijeniti živote svih nas dovršavanje digitalnog jedinstvenog tržišta koje će onda biti na raspolaganju svim e, građanima će povećati konkurentnost, e, gospodarski rast i ostvariti otvaranje kvalitetnih e, radnih mjesta. Svi uključujući i mala i srednja poduzeća i najranjivije građane moraju biti na odgovarajući način zaštićeni u online svijetu. Kako bi građani lakše shvatili na koji način se mogu okoristiti ovom digitalnom revolucijom korištenjem novih tehnologija i usluga. Poslovni subjekti, posebno mala i srednja poduzeća, se moraju pripremiti za digitalizaciju tradicionalnih e, industrija kako bi Europa bila spremna da se suoči sa zahtjevima koje pred nju postavlja budućnost. Zastupnik Kaputo, izvolite. Hvala lijepa. Tekst o kojem smo glasovali jasno veliko su izazovi pred Europom kada je riječ o stvaranju integriranog zajedničkog digitalnog tržišta. Nadam se da će Europska komisija nastaviti ovaj zamah. Trebamo definirati usklađene propise koji se tiču prekogranične trgovina koji će zaštititi potrošače u fazi kupovine i prodaje digitalnog sadržaja. Jednako se moramo pozabaviti reformom sustava autorskih prava. Trebamo osmisliti pravila koje će se koncentrirati na adekvatne naknade za držitelje prava. Trebamo stvoriti odgovarajući zakonodavni okvir u borbi protiv protiv piraterije i prodaje nedozvoljenih sadržaja. Moramo definirati ulogu posrednika i online platformi. Samo koliko Europska unija bude išla u ovom pravcu, obrativši posebnu pažnju mogućnostima koje će pružiti big data, cloud computing i internet, internet stvari, jedinstveno digitalno tržište će tada doista postati pravi pokretač koji će moći stvoriti dodatna radna mjesta koja će biti kvalitetna i namijenjena mladima. Hvala lijepa, zastupnik Kelly. Uh, uh, Hvala još jednom. Ja sam glasovao za ovo izvješće i tu sam se držao linije mog kluba. To je veoma važna tema, nesumnjivo. I povezana je sa drugim stvarima o kojima govorimo, a to je E, nezaposlenost mladih i žensko poduzetništvo. To je izvanredna šansa za Europsku uniju. Možemo otvoriti brojna nova radna mjesta bez dodatnih troškova. 415 milijardi eura bismo mogli e, stvoriti u EU ako na pravi način to učinimo i zato se trebamo pitati možemo li to provesti na pravi način. Kako bismo to učinili moramo se pobrinuti da uklonimo sve prepreke e, poslovnim subjektima i omogućiti ljudima da lakše prodaju i kupuju e, online. Gospođo Harkin. Hvala s radošću sam podržala ovo izvješće o digitalnom jedinstvenom tržištu zato što mislim da ono predstavlja okvir za našu digitalnu budućnost. No što se tiče amandmana 24, taj amandman je s pravom nastojao uvesti jednu ravnotežu na taj način što priznaje da digitalizacija e, omogućuje vešu autonomiju i fleksibilnost, ali da e, donosi nove izazove vezano za radno vrijeme, burnout i tako dalje. Ali podržala sam one originalni tekst e, jer dok komisija ne napravi analize učinak e, na rad, na obiteljski život, sibilnost i tako dalje i također razvoj kognitivnih e, sposobnosti kod djece. Znam da svijet postaje digitalni svijet, ali ne možemo slijepo gurati napred bez da razmotrimo moguće negativne učinke digitalizacije. Digitalno tržište ne jamči kvalitetne ishode. Mi moramo vidjeti što je pozitivno, što je negativno i moramo naglasiti pozitivno i umanjiti negativne učinke. Hvala lijepa. Ovime zaključujem obrazloženje glasovanja. Proglašavam stanku do 15 sati.